Dame i gospodo, možemo početi. Ispričavam se e, što e, kasnimo. Ja sam stvarno htio da krenemo na vrijeme, ali u pogrešnoj sobi u drugoj zgradi. Tako da se evo ispričavam u redu. Počet ćemo onda bez daljnjeg e, odlaganja. Prvi, prva točka dnevnog reda je usvajanje dnevnog reda i ima li kakvih e, želja da se to promijeni? U redu, e, vidim da ne. Onda prelazimo na drugu točku. To su zapisnici. Imamo li kakvih komentara? U redu, znači to se također i usvaja. I sada dolazimo do priopćenja predsjednika. kojih nema i onda idemo na četvrtu točku, e, to je provedba zajedničke sigurnosne i obrambene politike e, vezano za godišnje izvješće i sada e, dajem riječ kolegi. Hvala. Cilj na ovom sastanku nije pročitati ovaj sastanak jer mislim da ste ga svi imali priliku pročitati, već samo želim reći nekoliko riječi o tome e, dokle smo stigli sa izmjenama i dopunama izvješća i želim se zahvaliti svim e, izvjestiteljima u sjeni koji su zaista doprinijeli obogaćivanju ovog e, izvješća. Mislim da smo imali plodonosnu diskusiju. Želim zahvaliti gospodinu Piculi, gospodinu Radošu, gospodinu Van Rodenu E, i gospođi Cebalos koji su svi zajedno sa mnom radili na ovom izvješću. E, imali smo 160 e, izmjena i dopuna koje su bile predložene. Ja sam predložio da ipak imamo sedam kompromisnih izmjena i dopuna i čini mi se da s tim nemamo nekih većih problema. Naravno, E, svi klubovi zastupnika se mogu izjasniti o tome kao i o pojedinačnim e, amandmanima ukoliko je to nužno, ali želim reći samo sljedeće. Smatram da su svi amandmani koji su predloženi u potpunosti ispoštovali duh samog izvješća. Između e, dva Europska vijeća iz e, prosinca 2013. i 6. mjeseca 2015. godine koji će tek se održati, e, postavilo se jako mnogo pitanja vezano uz sigurnost i obranu. Mislim da e, nikada se više pitanja nije e, postavilo u ovom području od kako postoji europska sigurnosna i obrambena politika. Možda zbog toga što situacija nikada nije bila e, ovako zabrinjavajuća i stoga smo morali uputiti određene poruke jer e, nismo ispunili sva ona obećanja koja su ispunili, koja su preuzela na sebe države članice i mi svi e, zajedno i morali smo stoga e, to na neki način kritizirati, ali isto tako i predložiti jedan konstruktivan pristup kako bismo mogli na racionalan način ispuniti zatrtane ciljeve i zemlje članice pojedinačno i Europska zajednica zajedno. E, i mislim da ne možemo poreći da nismo postigli sve ono što smo htjeli, e, naročito na operativnom planu. Ono što postoji u Europskoj uniji sada mora biti racionalizirano, bilo da se radi o proračunu, o strategijama ili operativnim aspektima i moramo imati prioritete, moramo znati točno u kojim dijelovima želimo intervenirati, u kojima ne i mislim da većina amandmana e, je predložena upravo u ovom duhu kojeg sam sada objasnio naravno uz određene nijanse koje ovise o klubu zastupnika iz kojeg eh, amandmani dolaze. Dakle, to bi bilo sve što sam ja htio reći vezano uz eh, ovo izvješće. Mislim da će se glasovati o ovom izvješću eh, na AFET-u u Strasburu u Ožujku. Do tada bismo trebali konsolidirati tekst. Želim samo još nešto dodati ako mi dozvolite. Ja nisam htio prihvatiti, barem ne za sad, e, amandmane koji se tiču e, prvih stavaka, dakle uvodnih stavaka u kojima govorimo o filozofiji ovog izvješća. Nisam htio prihvatiti one amandmane koji su e, bili predetaljni. Znam da su neke kolege tražile E, da se više govori o ukrajinskom sukobu, terorističkim e, prijetnjama i tako dalje, ali e, ja smatram da cilj ovog izvješća nije detaljno govoriti o svim krizama i o svim sukobima, već je cilj ovog izvješća općenito govoriti o svem onome što trebamo raditi u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Hvala lijepa. Prvi komentar dolazi iz SND-a. Gospodin Picula, izvolite. Zahvaljujem. Gospodine predsjedavajući, ja se također želim e, zahvaliti i našem izvjestitelju na veoma dobrom radu. Predstavili ste nam sveobuhvatno izvješće koje je dobro konstruirano i koje postavlja više pitanja nego što daje odgovora. Želim se također zahvaliti svim kolegama koji su radili na kompromisnim amandmanima i u ime kluba zastupnika SND želim se zahvaliti što su mnogi naši amandmani uključeni u izvješće. Imam samo par manjih određenih e, komentara koje želim ovdje iznijeti i za koje smatram da bi doprinijeli kvaliteti ovog izvješća jer ovdje se radi o ocjeni cjelokupne situacije na svijetu koja predstavlja određenu opasnost za Europsku uniju. Ovdje se govori o e, već postojećim i e, novim e, rizicima i ja osobno smatram da trebamo ojačati vezu između unutarnje i vanjske sigurnosti kao i e, okvir za kibernetičku sigurnost. Sve to stoji u stavku trećem i također mislimo da trebamo imati uravnotežen tekst u stavku 11. kada se govori o civilnim i vojnim misijama. Također smatram da Europska unija se treba usredotočiti na jačanje učinkovitosti instrumenata za upravljanje krizama kako bi e, ojačale kapacitete i mogla zaista upravljati e, krizama kroz intervencije. Stavak 18. je dobro uravnotežen, e, zahvaljujući i govori o procjeni e, sudjelovanja država članica u misijama i smatram da bi Europski parlament trebao pozvati države članice na veće sudjelovanje u vojnim i civilnim misijama E, naravno u skladu s njihovim mogućnostima. Ono što preostaje kao e, dilema je financiranje europske zajedničke e, sigurnosne obrambene politike kao i razvoj kapaciteta Europske unije u odnosu na NATO. O tome se govori u stavku e, 33. Moramo vidjeti na koji način će se to formulirati i na koji način ćemo e, pojačati e, naš proračun u ovom području i također e, mora korištenje sredstava biti što transparentnije. I želim se na kraju zahvaliti na svim kolegama koji su sudjelovali u izradi ovog sveobuhvatnog izvješća kojeg u potpunosti podupirem. Hvala. Uh, Hvala za Alde, gospodin Nat. Hvala. U ime gospodina Radoša htio bih dodati napomenu u ime mog kluba zastupnika. Gospodin Radoš je e, izvjestitelj u Sjeni za ovo izvješće. On smatra da se radi o dobrom uravnoteženom tekstu, to je i moje osobno mišljenje, ali ako mi dozvolite htio bih samo dati jedan manji komentar. Sve dok e, ne budemo dobro definirali vojne e, intervencije na terenu, jer za sada o tome govore samo Njemačka i Francuska, e, bit moći će nas smatrati licemjernim jer mm, ne možemo reći da je vojna misija u Maliju uspješna. Nakon jedne godine obuke ne postoji niti jedna jedinica u Maliju koja može zaista se boriti na terenu. Ovdje se radi o obukama u obrambene svrhe i mislim da e, nitko ne može reći da to nije korisno, ali ne možemo raditi samo na obrambenim aspektima, a ne obučavati istovremeno e, vojsku. Stoga smatram da države članice nemaju jasnu vojnu misiju i sve dok to ne bude e, bilo jasno definirano, ovisit ćemo o Francuzima i Njemcima, a sve druge države neće u tome sudjelovati. Hvala, gospodine. Želim se ispričati jer možda sam vam trebao dati riječ prije kluba zastupnika ALDE, ali evo možete vi sada reći što mislite o izvješću. Da, mislim da ovo izvješće nije tako loše kako je moglo biti. Želim e, čestitati E, izvjestitelju na ovom izvješću. Mislim da smo sada shvatili da, ne, da nije e, korisno e, govoriti o samoj suštini europske sigurnosne i obrambene politike. Kao što je Alde upravo rekao, tu postoje određene manjkavosti. Postoji kriza u središnjoj Europi kao i kriza Bliskog istoka i tu postoji rizik od podjele između europskih saveznika i transatlantskih saveznika i mi moramo zajamčiti da svi se pozabavimo ovim obrambenim pitanjima, e, što znači da i nato <clears throat> članovi trebaju, e, trebaju izdvojiti 2% BDP-a za obranu, a malo njih to radi. To bi trebala biti minimalna obveza, ne samo obveza na papiru, već zaista obveza koja se treba provesti u djelo. E, činjenica je da jedino NATO ovdje ima kredibilitet, a e, e, europska sigurnosna obrambena politika na neki način predstavlja distrakciju i kao neki hobi Europske unije kada je to nužno. A sada se nalazimo u situaciji kada su pred nama određeni izazovi i e, rizici i Europsko vijeće je preuzelo obvezu na sebe da se usredotoči na civilne, e, civilne aktivnosti koje mogu biti dopunske vojnim aktivnostima država članica i tu se pozivaju države članice da daju veći doprinos u ovom području. Hvala. Mislim da gospođa Luzin nije prisutna. Želi li netko govoriti u njeno ime, u ime kluba GUE? Ne. E, u tom slučaju predajem riječ gospođi Sebalosu u ime zelenih. Zahvaljujem. Govorit ću na švedskom. Najprije se želim zahvaliti izvjestitelju na veoma korisnim sastancima koji su organizirani sa izvjestiteljima u Sjeni koji su nam omogućili da dođemo do kompromisa. I u ime mog kluba zastupnika želim reći da se slažemo sa skoro svim onim što stoji u ovom izvješću. Naravno i mi e, imamo određene komentare i pitanja sa kojima se ne slažemo u potpunosti i mislim da je to sasvim jasno. Na primjer stavci 6 i 25 u kojima se govori o strateškoj autonomiji e, u vojnom djelovanju. Mi smatramo da je to vrlo nejasno e, rečeno, odnosno da pojmovi nisu najbolje odabrani kada se govori o nuklearnom naoružanju. Kada se govori o razvoju demokracije i ljudskih prava ili e, autonomije, mi smatramo da to ne može biti cilj sam po sebi. Ali u svakom slučaju se želimo zahvaliti izvjestitelju koji je uzeo u obzir i članak 21. ugovora iz Lisabona i e, želimo e, vidjeti na koji način možemo nas strateški glasovati ovim pitanjima vezanim uz autonomiju. Što se tiče stavka 11 i kada se govori o raspodjeli e, civilnih misija mislim da je ovdje terminologija prejaka u odnosu na ono što smo rekli vezano uz vojne misije. Ali u svakom slučaju izvjestitelj je uspio uravnotežiti e, ovaj tekst. A ono što je nama značajno u ovom tekstu to je onaj prijedlog da se koristi 2% BDP, odnosno nacionalnih proračuna e, u e, svrhe obrane. Mi smatramo da tih 2% posto jednostavno ne jamči nužno kvalitetu e, obrane. Ovdje se govori o kvantiteti i ali dobro, ako smatrate da to treba biti 2% u redu, to je način da se navedu države članice da slobodno raspolažu sa novcem poreznih obveznika, a da se ne usredotoče nužno na kvalitetu obrane. E, mi znamo da postoji dosta vojne opreme, e, tenkovi, zrakoplovi i tako dalje, koji su e, sasvim novi, ali koji se nikada ne koriste i to je također kupljeno od novca poreznih obveznika. Također E, kao što smo rekli, imamo problema sa kvalitetom e, obrane, a ne e, količinom opreme s kojom raspolažemo i mislimo da moramo imati kvalitetnu opremu koja će se kupovati od novca poreznih obveznika i još nešto što se tiče političkih aspekata mi smatramo da trebamo ulagati više u sprječavanje sukoba mi smo mi trošimo više od 250 milijuna eura svake godine e, za obranu i mislimo da je to e, dovoljno, odnosno da možemo čak i smanjiti e, tu sumu za cjelokupni obrambeni sektor. I još nešto što smatramo bitnim stoji u stavku 31 mi ne bismo htjeli e, raditi na razvoju e, korištenja e, bespilotnih letjelica, tako da smatramo da bismo trebali govoriti o razvoju zakonodavnog okvira prije nego što budemo govorili o e, razvoju korištenja bespilotnih e, letjelica. Mora postojati europski program za bespilotne letjelice i u kojima bi sudjelovale sve države članice a e, jer jedino to će nam omogućiti da se ne ponovi ono što se desilo u Pakistanu i Somaliji, vezano s američke države. Hvala. Ne bih ja trebao komentirati, ali činjenica da mi tehnički možemo lansirati bespilotne letilice zapravo definira e, stvar puno šire. Gospodin Kila. Mislim da je veoma važno e, da smo upravo u ovom momentu dobili ovo izvješće, a izvješće je također i vrlo realno, zato što ono postavlja više e, pitanja nego odgovora, ali eto, upravo tu leži uloga parlamenta jer odgovore trebamo dobiti i od vijeća i zemalja članica. Ali mi moramo nadahnuti te naše pandane, e, da nam oni daju kvalitetne odgovore i jedna od e, zabrinutosti izraženih u ovom izvješću je da 2013. odnosno da je sastanak vijeća u prosincu 2013. nije rezultirao nikakvim konkretnim inicijativama. Mislim da ova središnja poruka ovog izvješća je da e, živimo u jednoj sigurnosnoj situaciji koja je nešto novo za nas i koja predstavlja direktnu sigurnosnu prijetnju Europskoj uniji u cjelini. Svi kolege naglašavaju još jedan problem, a to je da trebamo puno više pozornosti i odgovornosti za e, sigurnost i obranu i da Europska unija nema operativnih i industrijskih resursa da na jedan odlučujući način e, sudjeluje u rješavanju međunarodnih e, kriza. Nemamo dovoljno resursa i financiranje će biti ključno pitanje. I znamo svi da što se tiče ovih 2%, koje se trebaju izdvajati u obrambeni proračun, da poruka nije bila da se smanji proračunska sredstva za obranu, nego da se postigne taj pozitivni trend. Napominjem da postoji potreba da se također eh, pozabavimo informatičkom sigurnošću programima za to zato što mi moramo imati istu razinu informatičke sigurnosti u svim zemljama članicama. Razlike su i dalje dosta velike. I moramo se pripremiti za informatičku obranu i sigurnost i tek kad budemo svi na istoj razini moći ćemo surađivati na tom planu. I cilj je naravno da postignemo e, veću razinu pripravnosti i mogućnosti odgovora na te probleme e, informatičke sigurnosti. Naravno moramo osnažiti našu suradnju na planu informatičke obrane sa nato Hvala, Mihael Gala. Hvala lijepa. Ja bih se želio zahvaliti izvjestitelju na ovom izvješću koji dobro vremenski rasporedio između ova dva obrambena samita i u istinu je zadatak nas kao parlamentaraca da pitamo gdje se sad nalazimo. Pet mjeseci ili četiri mjeseca pred tim samitom i što od onoga što se u prosincu 2013. zaključilo je već primijenjeno, što se trenutno primjenjuje, a čime se još uopće nismo bavili tu navodi točke gdje i dalje imamo deficite i naš je zadatak da tu pomalo izvršimo pritisak. I kad e, se sad malo predočim da još prije nekoliko tjedana se špekuliralo e, da li će se možda to događati ili će se možda u manjem okviru organizirati takav sastanak. Mm, mislim da to ne bi bio dobar odgovor. Međuvremeno je jasno da taj sastanak Ravahu će se uistinu i održati. Još par točaka bih želio spomenuti koje su već i kolege spomenule. Taj dio koji se odnosi na stratešku autonomiju, e, to nije usmjereno protiv nikoga ali to je točka koja je vrlo važna iz sljedećeg razloga. Jer ne možemo uvijek poći od toga da možemo uvijek koristiti sredstva NATO-a. Nekad Amerikanci ne žele sudjelovati kod nekog konkretnog događaja i moj argument je da možda i države članice EU-a možda neće moći uložiti veto unutar NATO. Imamo šest e, država koje nisu u Europskoj uniji, a među njima je i Turska i kad govorimo sada o Iraku, Siriji ili drugom dijelu muslimanskog svijeta, onda ne isključujem mogućnost da ta zemlja možda ima neke drugačije predođbe i onda mi kao Europska unija bi bili ovisni o korištenju NATO sredstava i onda dođe veto i onda nemamo nikakve mogućnosti na raspolaganju. Stoga ta ambicija jedne strateške autonomije je čisto jedna mjera opreza, nazovimo je tako. Za slučaj da se ne možemo poslužiti sredstvima NATO-a. Inače bih e, rado ono što smo identificirali u prethodnim izvješćima kao deficiti, da tu malo naši šefovi ne samo da se time pozabave u lipnju, već da dođu i do rješenja. Evo recimo natoknica Security of Supply. Tu se nismo mogli dogovoriti oko toga u prosincu tisuće 13. Znači, ako netko nešto naruči, da mu garantiram da će to i dobiti, da će u bilo kojoj situaciji to dobiti. To pomaže i naše vlastitoj industriji, dakle da se isplati ući u određeni projekt i osigurava određenim državama isto tako mogućnost da dobiju ono što im je potrebno, kad je to potrebno. Dakle, to bi bila jedna konkretna točka gdje bi mi bilo drago da dođemo do određenih rezultata a rekao sam da već u zajedničkoj sjednici sa odborom za proračun smo govorili o Atena mehanizmu e, koji se treba mijenjati. Onakav, ovakav kakav je sada nas priječava da e, učinkovito koristimo ono što imamo. Dakle, ili imamo države koje su overcharged ili overstressed, jer one prečesto moraju djelovati, a ima i druge koje bi rado nešto imale, a ne bi posto financirale. E, u odboru za proračun. Recimo Grčka. Imaju puno brodova, imaju puno aviona, ali nemaju novca. Dakle, ako sad imamo negdje nekakvu maritime mission i kada u skladu sa postojećim mehanizmom pitamo tko bi sad mogao provesti ovaj zaključak, onda se naši grčki prijatelji neće javiti jer imaju dosta brodovlja, ali ne, ne mogu financirati. Dakle, jedan takav Atena mehanizam gdje svatko uplaćuje ono što bi inače po postotku plaćivao Evropsku uniju bi imao za posljedicu da ono što je potrebno je na raspolaganje i gospođa Mogherini može pitati tko će sudjelovati. Ona će se javiti Grci i ili Portugalci i reći mi imamo dovoljno brodovlja i onda onih svojih 2 do 3 posto uplate u e, proračun, a ostalo plate drugi a drugi ne moraju opet jedinice svoje uključiti. Inače i Francuzi, i Britanci i, Italijani moraju doći sa svojim brodovima i opet 100% platiti svoje. Ovako plaćamo samo naš udio. Jednostavno, nacionalnim kolegama moramo objasniti da ako želimo napredovati, da je to pravi put – i da taj financijski aspekt moramo isto tako moći unijeti. Hvala lijepa, gospodin Schaffhauser. Trois, trois remarques. Da, evo imam samo tri komentara u ime našeg kluba zastupnika, iako to govorimo neslužbeno. Najprije što se tiče e, europske obrane, mi smatramo da se ona previše temelji na subsidijarnosti, odnosno ulozi e, država, temelji se na e, ojačanoj suradnji između država koje imaju zajedničku viziju, ali ne postoji europska obrambena politika političkog stajališta, ne govorim sada o ime Francuske, e, ne slažemo se sa onim što govore, na primjer, e, Poljaci, Litavci, Englezi i tako dalje, što znači da europska obrambena politika ne postoji. Drugo što je e, također problematično je pitanje financiranja. Gospodin Geller je o tome govorio, samo neke države članice sudjeluju u obrambenoj politici. Ako govori govorimo o europskoj obrambenoj politici, onda e, sve države članice moraju sudjelovati u financiranju te politike. Zatim, što se tiče neovisnosti, mi moramo imati europsku politiku koja će biti u potpunosti neovisna. Mi smatramo da e, NATO nije naš partner, e, to više nije naš e, saveznik, to nije partner koji želi mir, već partner koji želi rat i on je dijelom odgovoran za krizu u Europi. I mi se u potpunosti mi se nikako ne slažemo sa stajalištima e, NATO-a i e, ne slažemo se sa svim onim stavcima u ovom izvješću u kojima se govori o jačanju suradnje sa NATO-om. Mi mislimo da Europa treba imati svoju neovisnu europsku obrambenu politiku, neovisnu o interesima Sjedinjenih američkih država. Hvala. Gospodin Jurek. Hvala. Htio bih nešto reći, nadovezujući se na ono što su rekli prethodni govornici, zahvaljujući NATO-u u drugom drugoj polovini 20. stoljeća nije bilo rata. Ako vi kažete da je NATO savez za rat, to nije istina u zapadnoj Europi, Europi u drugoj polovici 20. stoljeća nije bilo rata. Što se tiče samog izvješća, izvješće mora navesti neka opća pravila, iznijeti naš e, osnovni stav o zajedničkoj politici, ali ako hoćemo imati raspravu, mi moramo razgovarati o nekakvom zajedničkom gledištu na sigurnost, tako da vas potičem sve kada glasujemo, kada budemo glasovali o amandmanima. Potaknuo bih vas e, da e, spomenete ono što je zaista važno što se tiče sigurnosti. Radi se znači o amandmanima koje smo mi predložili, primjerice ruska demonstracija sile, e, nuklearna sila i doktrina E, koja također uključuje napadanje zemalja članica Europske unije koje nemaju nuklearno naoružanje. Govorim o razmještanju ruskih snaga na vanjskim granicama Europske unije. Čak i tijekom pregovora u Minsku e, Rusi su igrali te varatne igre, imali su te svoje manevre. Ako hoćemo govoriti o zajedničkoj sigurnosti, moramo to imati na umu. To mora biti e, conditio sine qua non i sve te elemente trebamo unijeti u taj naš izvještaj. Što se pak tiče solidarnosti, Solidarnost bi trebala značiti da mi podržavamo interese onih koji su najranjiviji. To je upravo pravo značenje te riječi, solidarnost. Moramo e, biti osjetljivi, moramo imati na umu e, potrebe najranjivijih, najslabijih i moramo također uzeti u obzir ono što je važno vezano za suradnju na planu obrambene industrije. Europa e, je jako daleko od gospodarske kohezije, a to je veoma važno. Tako da mislim da bismo u izvješću trebali naglasiti da bi trebalo dati dužnju e, pažnju i doprinosu obrambenim industrijama u onim zemljama koje baš dobro ne funkcioniraju na tom planu. Htio bih da ovo izvješće bude dokument koji pokazuje, demonstrira tu solidarnost u dvije dimenzije. Jedna dimenzija je suradnja, a druga je naše usredotočivanje na ova pitanja koja su stvarna i koje predstavljaju stvarne probleme. Ne smijemo se fokusirati samo na neke nebulozne nade da bi Europa mogla igrati ovakvu ili onakvu ulogu negdje na nekoj dalekoj točki u svijetu. Gospodine predsjedniče, dragi kolege, najprije se želimo zahvaliti našem izvjestitelju, gospodinu Danžanu, na kvaliteti ovog izvješća, kao što su to naglasili mnogi kolege od samog početka ovog sastanka. Želim samo nekoliko riječi inzistirati na prijetnjama E, koje su tu prijetnje koje stoje pred Europskom unijom i koje predstavljaju rizik za našu sigurnost i obrambenu politiku kako van Europske unije tako i unutar Europske unije i mislim da moramo raditi više na jačanju sigurnosnih e, agencija e, i u ovom kontekstu u kojem danas živimo moramo na neki način reorganizirati naše službe službe za e, sigurnosne službe e, obavještajne službe kako bismo preventivno mogli djelovati ne samo ovdje na europskom teritoriju kao što smo vidjeli nažalost u Francuskoj i Danskoj smo imali napade ove godine ali isto tako moramo preventivno djelovati i van Europske unije e, gdje znamo da postoje terorističke skupine koje sve više jačaju. E, Mateo Renzi je jasno rekao da bi trebalo osnovati Europsku e, obavještajnu agenciju, a danas samo četiri države članice e, financiraju takve agencije koje bi mogle predstavljati temelj razvoja jedne veće europske agencije koja bi se bavila e, iznalaženjem obavještajnih podataka. Znam da postoje određene studije koje su napravljene kako bi se zaista mogli ostvariti ovi ciljevi o kojima je govorio Mateo Renzi na Europskom vijeću. I želim zaključno reći da mi moramo e, imati dobre odnose sa Michelom e, Barnijevom kojeg je Europska komisija imenovala e, za voditelja misije koja se bavi sigurnosnim i obrambenim aspektima. Mi ćemo imati sastanak sa njim uskoro i mislim da bismo to trebali iskoristiti kako bismo mogli raditi na jačanju obrane i poboljšanju sigurnosne situacije u Europskoj Hvala. So that Ovime zaključujemo e, komentare te dajem riječ Arnovu. Zahvaljujem. Najprije se želim zahvaliti svim kolegama koje su uzele riječ i kao što sam rekao u mom uvodnom izlaganju, vidite da radimo na vrlo konstruktivan način i da zaista uzimamo u obzir sve komentare koji su utemeljeni, a većina njih je utemeljena. I u potpunosti poštujem e, politički legitimitet svih komentara. Naravno, postoje neke stvari u kojima se ne slažemo. Eh, ali to je sasvim normalno. Eh, gospodin Geller je govorio o jednom pitanju o kojem sam zapravo ja htio govoriti. Jeffrey Van, Ordena Van Orden nije tu eh, nažalost ne možemo govoriti o svim tim pitanjima koji su vezani uz odnose između Europske unije i NATO, a NATO ne može niti, mo, niti mora zapravo se baviti svim aspektima E, to je nešto što moramo shvatiti. E, NATO ne može biti prisutan na svim ratištima, a to nije niti uloga NATO-a, što znači da e, Europa mora odigrati svoju ulogu. A sada moramo definirati koja bi trebala biti ta uloga. Da li je to uloga Europe koja će se temeljiti na radu samo nekoliko država članica ili Europa koja će se uzdati u rad svih svojih država članica. Ali Europa se ne može osloniti e, samo na NATO jer sasvim je jasno da NATO ne može djelovati na određenim ratištima, da ne želi djelovati na tim ratištima, a e, čak se ne može ni poslati NATO u sve e, zemlje. Pošaljite vi snage NATO-a u Mali ili na rog Afrike. Pa znate da to ne može funkcionirati. Mikael je sasvim ispravno govorio o pitanju veto šest e, država e, koje nisu europske države su članice e, NATO-a i to su države među kojima postoje neke koje imaju politička stajališta koja mogu biti problematična. Ako mi danas želimo u sjevernom Africi imati bilo kakve operacije, nećemo ih moći imati uz uz suradnju sa NATO-om jer će Turska sigurno e, uložiti veto na to. Dakle, situacija je dosta složena, i, ali u, ugovorima postoji članak 42. koji je sasvim jasan po ovom pitanju i na njemu se moramo i temeljiti kada surađujemo. Što se tiče e, strateških aspekata, možemo o njima razgovarati, naročito kada govorimo o strani. Mi smo o tome dosta i govorili u izvješćima, čak i za vrijeme prethodnog saziva parlamenta. Dakle, to nije argument sam po sebi, sasvim je jasno to, ali mislim da nam to jasno govori da je strateška autonomija Europske unije naš kapacitet e, odabira određenih e, E, ratišta na koja ne želimo ići. Možemo e, stratešku autonomiju objasniti na pozitivan ili negativan način. Evo pogledajmo na primjer Irak. Sjedina američke države su djelovali u 2003. E, godini, a Europska unija se mogla tome usprotiviti. To je strateška autonomija. Dakle, Europska unija također može na temelju strateške autonomije odlučiti e, djelovati u zemljama u kojima druge zemlje ne žele djelovati i to je nešto što trebamo iskoristiti. To mora biti naša ambicija i moramo raditi na jačanju te naše uloge. I jasno je da postoji problem vezan uz onih 2%. Možda vam se to čini čudnim, ali ja se zapravo slažem s vašim argumentima, s argumentima o kojima ste govorili. Dakle, taj apsolutni eh, cilj od 2% je kvantitativni cilj koji ne uzima u obzir kvalitativne aspekte e, koji su bitni za mnoge države članice. Zato je Francuska rekla da moramo razgovarati od tih 2%, ali da ipak moramo vidjeti što se radi po pitanju ulaganja i istraživanja. To je mnogo značajnije nego govoriti o tome da li se ulaži tih 2% e, BDP-a E, u obrambenu industriju ili ne, jer na taj način se mogu pogrešno protumačiti sudjelovanja država članica u obrambenoj politici, jer neke države članice mnogo više sudjeluju u obrambenoj politici, ali ne ulažu nužno tih 2% e, BDP-a. Dakle, mislim da moramo naći neku drugu formulaciju, možda je amandman gospodina Van Ordena e, najfleksibilniji po ovom pitanju i ja bih e, ga rado prihvatio. A što se tiče drugih pitanja koja su otvorena, bespilotne letjelice. Pa naravno, mi bismo svi htjeli imati pravni okvir o korištenju bespilotnih letjelica, ali ja se ne zalažem za to, jer mislim da to ne bi moglo funkcionirati izvan Europske unije i ne bi se moglo uskladiti sa drugim zakonodavstvima, e, naročito propisima e, Ujedinjenih e, naroda i mislim da tu postoji problem. Programi e, korištenja dronova ili bespilotnih letjelica su programi koji moraju biti dugoročni na 15 ili 20 godina kako bismo mi mogli e, koristiti dronove na način na koji ih koriste Sjedinjene američke države, morali bismo ojačati naš pravni okvir, ali jasno je da su tu određena sporna pitanja koja najprije moramo riješiti. Što se tiče E, kibernetičke sigurnosti. E, gospodin Kelam e, je stručnjak u ovom području i naravno da ćemo prihvatiti njegov amandman koji će obogatiti ovo izvješće. Ja nisam detaljno govorio o tom pitanju jer sam znao da će se gospodin Kelam javiti i govoriti o tome, tako da mu rado prepuštam ovo pitanje za koje je stručniji od mene. I u potpunosti se slažem sa Mikaelom Galerom o financiranju europske sigurnosne i obrambene politike to je najteže pitanje i moramo raditi na njemu, moramo uzeti u obzir predloge koji su zaista konstruktivni, ali vrlo dobro znam da ih neće sve vijeće prihvatiti. E, moramo ojačati mekanizam Atena kao i mekanizme koji će nam omogućiti da ojačamo naše kapacitete u e, okviru NATO-a. Određene države članice mogu e, zajedno E, nabaviti određenu opremu i ne platiti PDV na tu opremu, a ako se ta oprema nabavlja u okviru samo Europske unije, onda ne postoji izuzeće od PDV-a i mislim da to zaista nije ispravno i da nam to ne omogućuje razvoj danjih kapaciteta. A što se tiče e, onog što je rekao gospodin Šafozer, mi se ne slažemo naravno o ovom pitanju, ali ipak mislim da ne možemo na taj način govoriti o europskoj sigurnosnoj obrambenoj politici, ne možemo govoriti o tome da subsidijarnost e, nije dobra, jer to je politika koja je e, koja se tiče više država članica, države članice odlučuju o toj politici i kapaciteti tih država članica su ključni za E, određivanje kojih misija, koje misije će se zaista realizirati ili ne. A što se tiče odnosa sa NATO, pa vaš klub zastupnika zaista se u potpunosti protivi e, bilo kakvim odnosima sa NATO-om ili Sjedinjim američkim državama. Dobro, to je vaš odabir, to je odabir vašeg kluba zastupnika zapravo. Ali Mislim, ja sam dosta realan što se tiče naših odnosa sa Sjedinim američkim državama. Naravno, ti odnosi nisu uvijek idealni, ali ipak e, ne protivim se na tako oštar način kao vi tim odnosima. A što se tiče pitanja vezanih uz nuklearne prijetnje koje postoje i to na granicama Europske unije, E, mi nemamo doktrinu u Europskoj uniji vezanu uz nuklearna pitanja. Dakle, ili ćemo surađivati sa NATO-om ili ćemo se temeljiti na doktrinama koje postoje u državama članicama Europske unije koje imaju nuklearno naoružanje. Dakle, e, to ne ulazi u poglavlje e, Europske sigurnosti i obrambene politike, ne znači da to nije pitanje o kojem trebamo e, razgovarati detaljnije, ali mislim da sad za sad e, to jednostavno ne ulazi u nadležnosti Europske unije. A što se tiče pitanja agencija, e, obavještajnih agencija na razini Europske unije, moram priznati da je ono što je rekao Mateo Renzi o stvaranju tak zvane europske cije. Mislim da to je zapravo loša ideja koja može zvučati dobro. E, mislim da nacionalne obavještajne agencije koje postoje vrlo dobro rade i rade na vrlo specifičan način koji odgovara specifičnostima svake države članice. E, suradnja među tim službama je jako dobra, no međutim ona je tajna. E, to je sasvim normalno, e, to je nešto o čemu ne možemo otvoreno razgovarati, a osnovati europsku agenciju koja bi se bavila pronalaženjem obavještajnih podataka, po mom sudu ne bi poboljšala situaciju. Naravno, možda možemo ojačati suradnju e, među službama ako neki smatraju da ona nije dovoljno dobra, ali ja zaista bi bio oprezan i ne bih nužno pozivao na osnivanje e, Europske obavještajne agencije. Mi danas imamo u e, Briselu e, centar za obavještajne podatke u kojima se razmatraju svi podaci prikupljeni u zemljama članicama Europske unije i to je jedna platforma za razmenu podataka koja je zaista vrlo bogata i korisna ali mislim da ne možemo ići mnogo dalje od toga jer prema onom e, što ja veoma često kažem prije nego što ujedinimo snage moramo te snage imati e, i prije nego što ujedinimo podatke moramo podatke imati a podatke najbolje prikupljamo na terenu e, u zemljama u kojima te službe zaista rade što znači da mislim da će ta agencija biti manje učinkovita ako se uspostavi na europskoj razini. Hvala. Um. Hvala lijepa, Arno. Evo, mislim da će ovo zaista biti jedan vrijedan doprinos našeg odbora općoj raspravi. E, sjećam se onog citata ponekad na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji kada je jedan diplomat rekao da dilema bi mogla biti da Francuzi su voljni se boriti, ali nisu spremni plaćati. Njemci žele e, platiti, ali ne se i boriti, a Britanci ne vole, ne bi htjeli ni jedno ni drugo. Dakle, ispričavam se zbog toga, naravno, bila je to šala. Dakle, 9. E, ožujka e, je sastanak ovome na AFET-u. 1. E, travnja će biti rasprava na plenarnoj sjednici, pa smo time zaključili ovu temu i sada dolazimo na sljedeću temu našeg dnevnog reda, a to je debriefing nakon posjeta naše delegacije misiji u Srednjoafričkoj republici. Delegaciju je vodila gospođa Fotiga, naša predsjednica i tu su također bili gospodin Danjon, gospodin Parnjo i gospođa eh, Sebalos. Tako da bismo sada rado čuli eh, što je delegacija utvrdila, budući da gospođa predsjednica nije s nama, sada ću dati riječ eh, Novu Donžanu. Evo, ja sam se već zagrio, tako da mogu nastaviti odmah, ali dobro, ja ću naravno dati riječ i Žilu Parnjeu i gospođi Sebalos, koji su također bili e, zajedno sa mnom u tom izaslanstvu, kojeg je vodila gospođa Fotiga. Moram e, priznati da sam u posljednjih nekoliko godina imao priliku posjetiti više europskih misija, a za mene je ova misija bila zaista vrlo uspješna, dobro organizirana od strane našeg tajništva i od strane tajništva e, delegacije Europske unije na licu mjesta. U ovoj zemlji u koju smo išli e, Radi se o zemlji koja je takozvana failed state, Dakle, situacija je jako teška. Europska unija se angažirala u ovoj zemlji kroz EUFOR, RCA i meni se čini da smo bili dosta uspješni u tome. Na samom početku sam e, e, bio skeptičan što se tiče ove europske misije. Nisam bio siguran da ćemo ispuniti ciljeve, ali sada mislim da smo te ciljeve ispunili od travnja 2014. godine. Naš cilj je bio da u Bongiju osiguramo određene točke, najprije zračnu luku, a to je sada preneseno u okvir e, Ujedinjenih naroda i da e, osiguramo e, kvartove 3 i 5 koji su najosjetljiviji što se tiče sigurnosnih aspekata. Ta misija broji 50 osoba, 10 državljanstava i e, dosta trećih država sudjeluje u njima, među kojima Gruzija i Srbija i to je misija koja je zaista dobro funkcionirala. Mi smo se tu susreli sa zapovjednikom i sa osobljem te misije. Svi su bili zaista e, veoma profesionalni u svim susretima sa nama i ja se želim e, zahvaliti svima njima koji su većinom e, vojnici i koji vrlo dobro obavljaju svoj posao. Zapovjedni lanac nam se čini veoma dobar, a zapovjedni lanac je nešto što uvijek može biti kritična točka u ovakvim e, misijama, naročito kada se radi o misijama koje sačinjava e, više različitih e, državljana. Tu postoje snage Francuske, Sangaris, oni su prvi bili na licu mjesta i minus koja e, broji e, deset tisuća ljudi među kojima imamo jako mnogo različitih nacionalnosti e, i oni također veoma dobro rade. Eufor će prestati biti prisutan 15. ožujka i samim tim se postavlja određen broj pitanja vezano uz E, tranziciju, odnosno preuzimanje od strane e, UN-a e, određenih zadaća koje su obavljali drugi do sada i to je nešto što je zaista opipljivo i među stanovništvom jer se e, narod pita da li će e, UN zaista e, moći obavljati sve one zadatke koje je do sada obavljao EUFOR i to su pitanja koja su još uvijek otvorena, a zatim pitamo se i na koji način će Europa nastaviti biti prisutna na ovom području, vjerojatno preko EU Mama. Radi se o savjetodavnoj misiji e, za e, obnovu e, vojnih snaga te države. To je misija koja je jako značajna i bilo ju je teško organizirati. Evo već i početkom tjedna u Briselu se govorilo o tome da od 60 osoba koje su nužne za tu misiju imamo samo jednu trećinu osoba koji dolaze uglavnom iz Francuske, dakle imamo poteškoće sa osnivanjem te misije, ali isto tako moramo vidjeti na koji način će ta misija biti percipirana, jer e, ljudi misle da će ta misija preuzeti sve zadaće EUFOR-a, e, na isti način da će ih obavljati na kako ih je obavljao EUFOR ili da će to biti EUTM e misija, ali to nije cilj te misije jer cilj misije nije obuka e, vojnih snaga i to ne bi mogli obavljati tih 60 osoba koje će biti zadužene za tu misiju. Mislim da je ova, e, da smo mi dobro obavili posao u posljednjih godinu dana. Postoje određena pitanja koje evo ja si osobno postavljam. Da li je bilo na Europskoj uniji da obavi taj posao? Tamo su mi rekli da Europska unija nije djelovala, ne znam tko bi djelovao, ali dobro to postavlja neka druga pitanja jer ja mogu biti ovdje ciničan, ali mislim da naši interesi možda nisu bili E, tu na terenu. Naravno, mi smo tu išli kako bismo obranili određene vrijednosti. Ali se tu možemo zapitati da li Europska unija zaista može djelovati na terenu svih država članica koje se smatraju takozvanim neuspješnim e, državama. I još e, nešto, mi smo vidjeli da u toj misiji imamo e, velik broj Francuza i zapravo je sam duh misije na neki način francuski. Koristim ovu priliku da se zahvalim svim francuskim vojnim snagama koje su sudjelovali u ovoj misiji, ali je li održivo imati europske misije koje će se sastojati samo od Francuza? To je stvarni problem o kojem moramo razgovarati i to se nadovezuje na ono o čemu smo govorili malo čas, a to je proračun. Jer neke države članice su bile zainteresirane za sudjelovanje u toj misiji, ali nisu imali financijska sredstva za sudjelovanje. A e, postoje, e, na primjer, zemlje kao što je Španjolska, koji su obavili odličan rad e, na licu mjesta, kao i Italija i e, također treće države koje su, treće zemlje koje su sudjelovali u ovoj misiji, pa čak i sa minimalnim financijskim sredstvima. Dakle, kao što e, vidite tu postoje neka e, sadržajna pitanja na koja moramo pronaći odgovor, a sama misija je bila uspješna. Hvala, imali još možda nekih drugih komentara? Da, izvolite. Nemam baš mnogo toga dodati. Mislim da je ovo e, zaista je bilo jedno odlično izvješće, no ono o čemu sam ja razmišljala je da mnogi ljudi smatraju ljudi e, unutar Jufora i drugi e, posebno u tijelima vlasti su se jako brinuli što će se dogoditi kada Jufor preuzme i kada UN napusti to područje. I to je nešto što je zaista brinulo ljude. Kada smo mi razgovarali sa UN-om, oni su mislili da oni imaju sposobnosti, da su oni u stanju preuzeti od e, Jufora, tako da mene uopće to ne brine. Tako da e, mene ne brine pitanje hoće li se nastaviti taj rad koji je započet. Vi morate znati kada uđete u jednu misiju i kada iz te misije izađete, da možda zaista je u jednom momentu vrijeme da se to učini, ali važno je da znate što će se dogoditi nakon toga. Ako želite održati stabilnost, a situacija nije stabilna, no ona je sada stabilnija nego kada smo pokrenuli misiju, ako želimo nastaviti e, i povećati tu stabilnost, onda trebate razmotriti civilni pristup, znači razvoj zemlje izgradnja državnih institucija, stvaranje države. Jako je opasna situacija gdje vi dođete, odete bez ikakve odgovornosti. Morate razmišljati što će se dogoditi kasnije. Tako da mi moramo sa tog stanovišta zaključiti da ovo što smo učinili nije bilo uludo. Druga stvar je diskriminacija. Ovdje se radilo o muslimanima. To je nešto što treba svakako riješiti na ovaj ili onaj način. Jer ako želite postići pomirbu između etničkih e, skupina u zemlji, ne samo e, koji su različiti ne samo po vjeri nego i po etnicitetu, znači to je jedan od problema koji su nam ukazali naši domaćini. Dakle, mnogo toga se može učiniti u budućnosti, no možda se ne radi samo o vojnom aspektu na koji se trebamo usredotočiti. Dragi kolege, evo samo kratko, jer e, gospodin Dežan je na vrlo detaljan način rekao kako je izgledala ta misija, a zatim je i gospođa Sebalos dala određene informacije. Želim samo iskoristiti ovu priliku da dodam određene argumente. Moramo imati zaista na umu da je situacija u ovoj zemlji povezana sa određenim političkim kontekstom i povezana također sa e, terorističkim aktivnostima u toj regiji. Samo 600 km razdvaja Bangi i e, ratište e, gdje imamo koaliciju i Čad, Kamerun i Nigeriju koja se bori protiv Boko Harama. E, zapovjednik, e, francuski zapovjednik e, misije nam je rekao da je nekoliko dana prije nego što smo stigli bila situacija u kojoj su e, krišćani na sjeveru Kamruna oteti i ubijeni od strane Boko Harama. I to nam zaista može odgovoriti na pitanje koje je postavio Arno Danžan, a to je da li Europska unija zaista treba biti prisutna na tom području. Odgovor je da, jer tu se ne radi samo o unutarnjim pitanjima. E, već se radi o sigurnosnim pitanjima cijele te regije, sigurnosnim pitanjima i rizicima koje predstavljaju terorističke grupe koje se nalaze u toj regiji. To su terorističke, terorističke skupine koje vrše napade e, i na e, francuske skupine koje se nalaze tu. I stoga mislim da je odgovor na Arno pitanje da. I Arno je također govorio o tome da EUFOR će 15. ožujka napustiti e, ratište i EUMAM će ih naslijediti. EUMAM će naravno imati na raspolaganju i stručnjake koje će imenovati e, vijeće. Mi moramo vidjeti na koji način će proći ta tranzicija. E, vojska, FARC ka više ne postoji. Tu postoji 8000 ljudi koji se nalaze u Bangiju i koji nemaju niti opremu, e, niti oružje. Oni su tu i čekaju. Dakle, postoji potreba e, razmatranja na koji način mi možemo nastaviti e, pomagati tim vojnim snagama a ne da kažemo mi smo godinu dana bili prisutni, naš mandat je završen i mi smo završili s tim. Ne, mi e, vrlo dobro znamo da je budućnost te zemlje povezana i sa našom e, vanjskom politikom. I kao što je rekao Arno Danžan, tu postoji problem financiranja. Zašto e, mi, dakle Europska unija, moramo financirati obnovu e, vojnih e, snaga u toj zemlji jer to je e, to je međunarodno pitanje o kojem bi se trebalo razgovarati na zasjedanju UN-a. I postoji potreba da Europska unija nastavi raditi na pružanju humanitarne pomoći. E, dakle, radit ćemo i na e, jačanju sigurnosne situacije, ali isto tako i na pitanju e, humanitarne pomoći. Kao što je to kolegica malo čas rekla, u tom smislu moramo vidjeti kako ojačati našu prisutnost. I politički govoreći, sama izgradnja, ponovna izgradnja te E, države, odnosno politička izgradnja uz predsjedničke izbore koji su za sad predviđeni e, za osmi mjesec ove godine, no međutim to je sezona kiša i to je vjerojatno prerano, te će se to organizirati vjerojatno nešto kasnije, možda na jesen ili e, početkom 2016. godine. Europa jednostavno se ne može ne može ne prisustvovati tome jer znamo da je to jedan od temelja ponovne izgradnje te zemlje i e, uspostavljanja stabilnosti i u toj zemlji i u cijeloj regiji, a naročito uz prijetnju koju predstavlja Boko Haram. I tu imamo također i 3 milijuna eura koji se ulažu za organiziranje izbora i Arno je rekao čas da uvijek Francuska, jedino Francuska financira e, a danas znamo da postoji 19 milijuna eura koji su na neki način pod navodnicima pronađeni e, i to je nedovoljno za organiziranje tih predsjedničkih izbora koji su nužni, ne samo nužni, nego obavezni jer će predstavljati temelj stabilnosti te zemlje. Hvala lijepa. Gospodin Nart. Samo bih vas htio podsjetiti da imamo i goste iz Eurokorpsa, dakle molim vas da budete kratki. Republika Centroafrikana no existe. Srednjoafrička republika ne postoji u stvari. Misija u Banguiju stvari pokušava zaustaviti da se Bangui pretvori u klaonicu. Ali kad govorimo o Srednjoafričkoj republici kao jednoj vojsci koja je potrebno restrukturiranje, ma to su gluposti. Prvo što trebamo učiniti je da ponovno uspostavimo državu koja je podijeljena između različitih plemena prije nego što počnemo govoriti bilo kakvoj vojsci i sve regije, uključujući Bangu i Arunga. Dakle, tu jednostavno nema nikakve vladavine prava. Dakle, to nije baš potpuno u kontroli. Dakle, kad govorimo o nekakvom izbornom postupku, predsjedniku, nekakvoj političkoj strukturi, a uopće ne postoji nikakva ni nacionalna ni lokalna struktura. Mi jednostavno stvaramo nekakvu praznu strukturu koja ne odgovara ničemu. Predsjednik Buzize je podržan od strane Čada, onda ga je Čad srušio. kroz jedan postupak e, koji je opet podržao cijeli istok zemlje. Njime je bilo dosta da ih kontroliraju plemena koje dolaze iz okolice Banguija. Dakle, ne pokušavamo ovdje napraviti nekakvu praznu državu, želimo nekakav nacionalni konsenzus. E, prije izgradnje vojske morate stvoriti određeni konsenzus e, koji će podržavati i tu vojsku i tu državu. Dakle, mislim da uopće nema nikakvog smisla ići bilo kakve izbore, to je čisto jedna metafizička vježba. Hvala lijepa kolege, time zaključujemo ovu točku dnevnog reda i podržavam u ime našeg odbora za sigurnost i obranu e, generala potporučnika Guy Buxenschmita. Ja već više godina mogu reći, e, predući ovaj odbor da imamo jako dobre e, odnose i stoga ću početi sa jednim kratkim pitanjem. Gospodine generale, kad govorimo o ovoj manje stabilnoj sigurnosnoj situaciji Dakle, čujemo više pitanja vezano u sigurnost Europe. Dakle, po prvi puta smo formulirali jednu vrlo važnu misiju gdje je Eurokor početkom ovog ljeta E, preuzima misiju treninga u Maliju. Što se nas tiče, to je vrlo važan korak u budućnosti. Recimo kada imamo multilateralni headquarter ili stožer, e, mislimo da je to vrlo važan korak kada govorimo o zajedničkoj sigurnosnoj obrambenoj politici Evropske unije. Tu je čitav niz očekivanja koji je povezan sa tom misijom to je naravno uvijek određeni izazov e, za vojsku kada postoje takva očekivanja prije svega nam je drago što smo ovdje Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo, dobar dan. Zovem se Guy Schmidt, imam 57 godina, ja sam iz Belgije, a ne iz Njemačke. E, naravno kada ljudi e, vide moje prezime misle da sam iz Njemačke čak i zastava koja je tu liči na Njemačku ali ne i često kada u Strasburu govorim sa nekim ljudima kažu mi da jako dobro govorim francuski s obzirom na to da sam Njemac ali kao što rekoh nisam e, Želim se zahvaliti što imam priliku govoriti danas o Eurokorpu. Zapravo Danas E, ne govorim u ime niti Belgije, niti u ime zapovjedništva Eurokorpusa, već sam pred vama kao vojnik koji radi već 40 godina i radio sam u više zapovjedništava i imam jako dugo iskustvo u ovom području, naročito u e, Središnjoj Africi. Dakle, ja sam e, vojno, a ne političko lice, tako da ne mogu odgovoriti na bilo kakva politička pitanja ukoliko ih budete imali, ali mi imamo u okviru Eurokorpusa i politički e, mandat. Moramo u okviru naših vojnih operacija uzeti u obzir i političke aspekte i moramo vidjeti na koji način možemo utjecati na donošenje određenih odluka. Ja sam na samom početku htio govoriti o samom Eurokorpusu, a nakon toga e, vam reći koje je moje osobno mišljenje o europskoj sigurnosnoj obrambenoj politici, ali ja ću, ja ću obrnuti zapravo moje izlaganje. Ja bih najprije govorio o takozvanom vodstvu, leadershipu, reći ću e, ko to vodi i zašto, a nakon toga će smo govoriti o samom Eurokorpusu i upravljanju Eurokorpusom. Ako mi dozvolite, ja bi najprije govorio o osobnom mišljenju europske obrambene politike. Ispričavam se ako e, ne budem govorio o pozitivnim aspektima, mislim da ću biti uputiti više kritika. E, postoji europska obrambena politika u Europskoj uniji, no međutim ta politika jednostavno slabi. Govorili smo o 2% BDP-a, e, ali to nije slučaj u svim državama. BDP-a, ali to nije slučaj u svim državama, sigurno nije u Belgiji. Belgija koristi jako mnogo sredstava za obrambenu politiku i to je problematično za cijelu Europu jer e, moramo imati instrumente za obrambenu u politiku u Europskoj uniji i kako bismo imali te instrumente ponekad je potrebno 5, 10, a nekada i 20 godina. Dakle, zaista postoje, e, postoji e, rizik da u određeno vrijeme izgubimo čak i one instrumente koji su nam na raspolaganju. Sam postupak odlučivanja po pitanju sigurnosnih i obrambenih pitanja u Europskoj uniji je dosta složen i e, dugotrajan. E, sjetite se operacije Artemis na e, sjeveroistoku Kongoa u Buni. Tamo smo e, organizirali operaciju uz pomoć Francuske i Belgije koja je sudjelovala u strateškim operacijama i to je bila operacija koju smo uspjeli brzo organizirati i to je bila e, operacija koja je bila zaista uspješna, ali to je samo jedna iznimka u odnosu na e, stvarnu situaciju u Europskoj uniji. Činjenica da je potrebno imati konsenzus predstavlja prepreku za donošenje određenih e, političkih odluka. Sasvim je jasno da u zajednici koja broji 28 država članica jako je teško doći do konsenzusa. Mi u Eurokorpusu imamo pet, uskoro šest e, država i vrlo dobro znamo da čak i sa tih e, pet država je teško doći do konsenzusa, a doći do konsenzusa sa 28 država članica ponekad zaista predstavlja nepremostivu prepreku. E, također, manjak političke volje je za mene nekad zabrinjavajući. Ovo nije kritika, ovo je samo jedna konstatacija, ali shvatio sam da zaista u Europskoj uniji ponekad E, je teško donijeti ključne odluke. Postoji manjak političke volje koji je očigledan, to je moje osobno mišljenje i taj manjak političke volje se temelji na jednoj vrsti europske kulture prema kojoj e, Europa treba raditi na e, diplomatskim aspektima razvoju trgovine i tako dalje i tako dalje i ovdje moram citirati citat e, iz knjige Huberta Vedrina, kojeg možda volite, možda ne, ali mislim da je ovo vrlo interesantno. On kaže da europski narodi e, žele vjerovati da je od kraja drugog svjetskog rata korištenje sile nešto što se više ne bi trebalo koristiti. To bi bilo dobro kao ideja, ali to nije točna ideja i to je e, nešto u što vjeruju europljani koji su naivni i koji smatraju da sa jedne strane imamo e, dobre ljude, nevladne organizacije, narode, a sa druge strane imamo loše ljude E, narode koji se žele boriti i ratovati ili smatraju da postoji sukob između istoka i zapada i smatraju da se sve može riješiti diplomatskim putem. Po mom sudu radi se o nerealnoj politici koja je moralistička i koja je cinična, a ne realna i samim tim nemoćna i ne može postići sve ono što se treba postići u ovom svijetu. Kao što smo rekli, odnosno netko je malo čas rekao da europska obrambena politika ne postoji, možda zbog toga što ne postoji zajednička vizija o e, vanjskom djelovanju Europske unije. Neću predugo govoriti o tome, ali jasno je da ne postoji konsenzus o e, vitalnim interesima Europske unije i o prijetnjama. Ne možemo od Poljske tražiti da na isti način gleda na situaciju u Srednjoafričkoj republici kao i Francuska. Ne možemo od Španjolske tražiti tražiti da o Ukrajini e, misli isto ono što misle baltičke zemlje. Jasno je da e, je vizija Europske unije raznolika i da je teško postići konsenzus o prijetnjama i vitalnim interesima. Govorili smo o poteškoćama misije EUTM u Maliju, a ovo je misija koja je imala za cilj obučavati e, vojnike u obrambene svrhe, naravno, to je točno, ali mislim da ne možemo biti ni preambiciozni na samom početku. Iz mog skromnog iskustva kada e, radimo kada se radi na obnovi vojske kao što je to slučaj bio u Kongu na primjer e, moramo početi od samog početka i ukoliko e, imamo snage koje su na terenu, a koje su slabe od samog početka, moramo ih učiti sve korak po korak i potrebno je za to vremena. Ne smijemo kriviti naše vojnike i slažem se sa gospodinom Danžanom koji je govorio o francuskim vojnim snagama koje E, rade u Srednjoafričkoj republici i ne možete ni zamisliti u kakvim uvjetima oni rade, sanitarnim, logističkim uvjetima i mislim da se zaista trebamo zahvaliti i čestitati im na dosadašnjem radu. Također smatram da europski građani ne poznaju dovoljno dobro situaciju, sigurnosnu situaciju e, u Europskoj uniji i da zaista smatraju da ne postoje nikakvi rizici, barem ne u Schengen zoni. Ali sjetite se da su u Parizu nedavno bili napadi, kao i u Danskoj. No, međutim, građani su takvi da vrlo brzo zaborave takve stvari i nastave se baviti svojim svakodnevnim aktivnostima, ići u trgovinu i tako dalje. Europski građani jednostavno nemaju tu svijest postojanje pretnje u Europskoj uniji, a ta pretnja u Europskoj uniji zapravo postoji. Ja se bojim da će europski građani toga postati e, svjesni tek e, prekasno, tek u trenutku kada naši vitalni interesi budu zaista ugroženi. Može to biti e, e, pad na berzi, može, mogu biti napadi unutar Schengen zone ili naši gospodarski interesi van europskih granica ili napad na našu informatičku sigurnost, dakle kibernetički napadi ili E, to mogu biti jednostavno vojni napad. Evo pogledajte na istoku Europe, mislili smo da nećemo više nikada se e, baviti scenarijima e, borbi visokog intenziteta, ali evo sada to radimo. Također znamo da postoji i problem E, imigracije, naročito na jugu Europe koji dolaze e, brodovima i e, znamo da se to neće zaustaviti preko noći, naročito s obzirom na demografsku situaciju u Africi. Dosta smo govorili malo čas, odnosno vi ste govorili o ulozi NATO-a. Po tom pitanju ja imam mišljenje koje nije sasvim definirano. Slažem se, općenito govoreći, sa činjenicom da e, NATO ne može riješiti sve i mislim da bi bilo opasno e, NATO prepustiti pitanja e, naše sigurnosti. Sjedinjene američke države neće uvijek podržavati europsku sigurnost i neće oni biti zaduženi za sigurnost Europske unije. Oni se sada okreću ka Aziji, Indiji i drugim e, regijama i bojim se da američka pomoć, odnosno pomoć NATO, ali NATO je pretežno američki, smatram da bi ta pomoć mogla se smanjivati postepeno i da će Amerikanci jednostavno u određenom trenutku nam reći da mi moramo sami zajamčiti našu sigurnost. Tako da se slažem sa onima koji su rekli da Europa mora imati takozvanu stratešku autonomiju. Mi ne možemo nastaviti smatrati da će NATO biti zadužen za vojna pitanja, a Europska unija za civilna pitanja. Time bi se doveli u zabludu. Svaka misija ima i vojni i civilni dio i ne smijemo zaboraviti da svaka misija u inozemstvu se mora temeljiti na tri stupa. Dakle, obrana, razvoj i diplomacija. Ne možemo imati čisto vojnu misiju, kao što ne možemo imati ni samo diplomatsku misiju. Mogu citirati, citirao sam malo čas neke primjere, Demokratska republika Kongo, tu sam bio zadužen za restrukturiranje E, vojnih snaga i samo restrukturiranje tih vojnih snaga je bilo pozitivno, ali smo morali isto tako imati i diplomatsku akciju kao i akciju razvoja samog društva. E, ja jesam vojno lice, ali e, se ne zalažem za ratove i naravno da radije ne bih ratovao, ali isto tako ne postoji takozvani na meka moć bez E, jake moći a Europa se previše oslanja na e, tu diplomaciju i izbjegava vojne aspekte. To bi bilo moje osobno mišljenje o europskoj obrabenoj politici. Kao što vidite nisam baš sasvim pesimističan, ali imam određene kritike, sada naravno e, vi te ideje možete prihvatiti ili ne, a možete mi postaviti pitanja kasnije ako želite. E, zatim ću sada samo ukratko govoriti o e, Eurokorpusu kojeg, kojim, kojeg predvodim od 2013. godina, a završavam svoj mandat u šestom mjesecu 2015. godine comparable aux autres quartiers généraux de corps d'armée affiliés à l'OTAN et dans quelle mesure le recours est aussi... Znači, Eurokorpus eh, je jedna od snaga koje eh, su dio NATO, odnosno funkcioniraju pod NATO, ali s druge strane su različiti, a sada su na neki način eh, se našli na prekretnici. Evo, ova karta vam sve pokazuje, imate devet grbova, to su devet e, grbova, e, sve je to povezano sa NATO-om, sve su te postrojbe dio NATO-a, ali prvo imate britanski korpus, onda imate korpus e, u sjeverno-istočnom Ščećinu Poljske, onda imate grčki, talijanski, onda imate španjolski korpus i u i onda imate Eurokorpus u Strasburu i francuski i nisam spomenuo njemačko-nizozemski korpus. Dakle, imamo devet zapovjedništava Eurokorpusa. Što to znači? Mislim da moramo izbjeći to jedno pogrešno shvaćanje. Dakle, da je ovo neki preostatak hladnog rata – mi smo e, imali mogućnost tijekom e, hladnog rata razmjestiti 60 tisuća vojnika. Sada, nakon kraja hladnog rata, jedna zemlja ne može to učiniti, niti zajedno ne možemo to učiniti. Dakle, ova zapovjedništva, e, znate da morate imati po tri zapovjednika u svakom stožeru, E, kako bi mogli funkcionirati u jednom relativno složenom, e, složenim situacijama. I ovdje zapravo vidite Eurokorpus, e, to je jedno selo, znači pokazuje na koji način se to može razmjestiti i kako onda možete vrlo brzo zapravo i početi sa operacijama. Dakle, to je zapravo kao neka vrsta e, kampa, baze. Sve što vidite ovdje, e, većina toga e, pripada Eurokorpusu i to je pravi mali grad. Na vrhu vidite ove tri zastave koje pokazuju da Eurokorpus prije 23 godine kada je osnovan trebao biti e, jedan instrument Europske unije, no ne smijemo zaboraviti da smo ga u međuvremenu stavili na raspolaganje NATO-u, a e, također e, imamo tu i zastavu UN-a, zato što većina zadaća koje Eurokorpus dobiva se provode pod mandatom UN-a. Euro, korpus e, ima ogromno iskustvo od osnivanja 23. sudjelovao je u četiri velike operacije na europskom tlu 1998. u BiH, zatim imali smo zapovjednu ulogu na u Kaforu na Kosovu od 2000. Zatim e, ISAF od 2004. do 2005. u Afganistanu 300 vojnika u Afganistanu u različitim strukturama. U međuvremenu smo sudjelovali i u dva, dvije interventne snage NRF koje svode NATO. Sljedeći slajd. Evo sada jako brzo. Zašto je Eurokorpus tako poseban? To je zato što su ga prije 23 godine osnovali Njemačka i Francuska e, stvaranjem jedne francusko-njemačke brigade koja još uvijek postoji i ona je u Mulheimu u Njemačkoj ima svoj stožer, svoje zapovjedništvo i e, kolimiteran su to e, pokrenuli jer su se nadali da će to postati kamen temeljac e, zajedničke europske obrane. Još jedan zanimljivi zanimljiv aspekt je zapovjedni lanac. Dokrina navodi da šef neke vojne jedinice treba odgovarati samo jednoj nadređenoj osobi. Nažalost, ovdje nije takva situacija. Ja imam nad sobom E, jedan zajednički odbor koji nije, nema stalni sastav. E, tu su politički direktori iz Ministarstva vanjskih poslova, e, zemalja članica koje sudjeluju u radu Eurokorpusa i tu su također i načelnici stožera. Moj nasljednik će imati čak 12 tih ljudi kojima zapravo odgovara. To otežava stvari donekle, ali eto tako mora funkcionirati. Zašto mi mislimo da je e, to jedna zanimljiva i posebna struktura? E, mi e, funkcioniramo u skladu sa ugovorom iz Strasbura koji nam nomiju financijsku i pravnu te operativnu, ali ja zapravo na osnovu tih odredbi tog ugovora mogu samo reći da ako ja nešto loše napravim mogu završiti u zatvoru. Evo tu imamo taj zajednički odbor KOKO E, oni su moj šef i tu imamo cijeli niz tih upravljačkih tijela e, odbora e, koje sudjeluju u radu Eurokorpusa. To nam otežava posao svakodnevno, ali samo tako možemo funkcionirati. I evo, sljedeće, Strasbur, kao što znate, dobro vam je poznat taj grad, mi smo dosta blizu europskim institucijama, ali također smo povezani i sa najvišim Eh, akademskim institucijama nacionalna škola za upravu, eh, sveučilište u Strasburu, eh, institut za političke studije. To je veoma korisna plodonosna suradnja i za jedne i za druge. Evo samo nešto o strukturi Eurokorpusa. možete me pitati gdje je vaša vojska, pa ja je nemam. Ne, zapovjednici Eurokorpusa nemaju vojsku. Mi imamo zapovjedništvo i imamo te pristožerne jedinice koje nam pružaju podršku, imamo e, civile, imamo vojnike i imamo tu brigadu za podršku. Snage koje Eurokorpus ima po potrebi će se e, okupljati po potrebi, stvarat će se po potrebi i e, to ustrojavanje snaga je zapravo naša ahilova peta, najslabija točka zapovjedna struktura postoji, ona je veoma dobro definirana, ali ipak postoji taj problem. Imamo pet eh, tih eh, okvirnih eh, zemalja, to su Njemačka i Francuska kao prve, pridružili su im se Španjolska, Belgija, Luksemburg, Poljska će nam se priključiti 2016. 1. siječnja, tako će ona postati šesta okvirna. imali tu Poljaka? E, ima. Dakle, ako mogu e, samo napomenuti, veoma mi je drago da će nam se pridružiti i Poljaci, jer ćemo onda imati tu a, još jednu drugačiju vojnu e, kulturu, a izvanredni su vojnici. Imamo još tri zemlje koje su pridružene, e, stoga imaju manja prava. Imamo nekoliko Italijana, nekoliko Turaka, nekoliko Grka i moram reći da Turci i Grci međusobno jako dobro surađuju. Evo da vidimo sada e, kako sudjeluju te zemlje. Svaka zemlja daje onoliko koliko daje. Primjerice e, Belgija ima 151 časnika daje, to je dosta velik broj. Vidite tu i američku e, zastavu. Eurokorpus je europska postrojba, odnosno struktura. Ne znam kako će se stvari mijenjati, ali po našem mišljenju bi bilo dobro da kada bude parada da imamo i američku zastavu jer će nam sudjelovanje Amerike omogućiti e, da e, bolje koristimo se nekakvim kapacitetima NATO-a pa čak i SAD-a posebno što se tiče e, obra, obuke. Dakle imamo šest zapovjednika u Eurokorpusu, imamo jednog Španjolca, E, naš zapovjednik e, glavnog, zapovjednik stožera je Francuz, e, odnosno načelnik stožera. Imamo tu Poljaka i Njemca. To vam pokazuje kako je raspoređena moć unutar Eurokorpusa. To je zaista multinacionalna zapovjedna struktura i možda samo da ukažem na to da se mogu, reći da se nadam da od e, srpnja ove godine ćemo konačno imati i političkog e, savjetnika u našoj strukturi. Zato što jedna struktura kao što je Eurokorpus koja je polucivilna, poluvojna, to je zaista od ključne važnosti. Neću sada detaljno govoriti o ovome, ali imajte na umu da svake druge godine se ovih šesta generala smjenjuju znači postoji ta rotacija zapovjednih kadrova i to naglašava e, to naše nastojanje da se raspodijeli, raspodijele te ovlasti pošteno. Znači Poljska će prvi puta 2018. preuzeti zapovjedništvo Eurokorpusom, komandant zapovjednik će biti iz njihovih redova. Dakle, što se tiče proračuna, 13 milijuna eura, to je jako skroman proračun to je 0,5% belgijskog e, proračunskih sredstava za obranu. To je dovoljno da se vrši obuka i da se radi u pristojnim uvjetima. Nadam se da će proračun ostati takav. On je skroman, ali za to e, dobivate jednu strukturu koja je um, potpuno spremna funkcionirati, koja je potpuno operativna i zaista učinkovita. Sad ću vam samo dati um, malo primjere toga što mi imamo zapravo. Imamo um, skloništa, imamo šatore, imamo agregate, imamo računala i tako dalje. Mi smo jedini, jedino zapovjedništvo e, jednog vojnog korpusa koje je povezano sa NATO-om, a istovremeno i sa Europskom unijom. To je jedna jedinstvena situacija. Znači, ove stvari ne pripadaju meni, nego zemljama članicama u kojima se nalaze zapovjedništva. Dakle, to, ta oprema je vlaš, vaše vlasništvo. Evo, ovo su e, poligon e, u Strasburu, e, u jako lijepom dijelu Strasbura. Nažalost, Eurokorpus nije baš u najljepšem dijelu Strasbura, ali zadovoljni smo time i tu s desne strane slajda vidite gdje je naša bojna za podršku koja nam omogućuje da zapravo funkcioniramo. Ovo je možda najvažniji slajd. Kada sam ja preuzeo e, Eurokorpus, zapovjedništvo, vidio sam da koncept korištenja Eurokorpusa se razvio prije deset godina te je e, zastario kad se govori o korpusima u vojsci, to ljude zbunjuje. Jer e, korpus nema 60 tisuća ljudi pa je on e, jako ono, odmah kreće u funkciju. Ne, radi se o modularnom zapovjedništvu koje se može mijenjati, koje omogućuje da se misije prilagođuju potrebama, ovisno o tome što treba učiniti, kakva je priroda potrebe. Imate visoko, aktivnosti visokog intenziteta s jedne strane, a s druge strane imate e, obuku. To je kao ona babuška ruska. Imate onu savjetodavnu misiju, to bi bila najmanja, a najveća će biti ona klasična e, vojna borbena operacija sa tisućama vojnika, ali ona sadrži u sebi sve one druge vrste operacije. Tu vidimo dva okvira, imamo okvir e, NATO-a, vidite ovu zastavu NATO-a, dakle to su one e, osnovne misije, a europske misije su, e, rekao bih, smart, znači pametne, ne soft, ne mekane, nego pametne. Tu, tu je naš taj globalni pristup odražen. Eurokorpus, što radi sada, što, kakva nam je budućnost od 2013. Mi nemamo ništa um, u našem rasporedu rada do 2020. Dakle, od 2013. do 2020. kada preuzimamo ulogu um, interventnih snaga NATO-a, um, nismo imali nikakvoga posla i onda sam ja malo pritisnuo E, načelnike glavnih stožera da Eurokorpusu dadu neku, neke dodatne zadatke i gospodin Donjon mi je tu pomogao primjerice. On je bio, e, imao savjetodavnu ulogu e, i to mijenjanje našeg položaja je dovelo do e, naše misije u Maliju, EUTM, e, pod zapovjedništvom jednog od mojih generala, njemačkih generala. Tu će doći do smjene, odnosno rotacije. U drugom e, dijelu 2016. tamo će biti razmještena jedna borbena skupina. I to će nas dovesti do ove situacije kada ćemo mi postati interventna snaga u NATO-u i e, Eurokorpus je jedna više namjenska e, snaga koja se može integrirati kako u misije Europske unije, tako i u misije NATO-a. Dakle, zaključit ću svoju prezentaciju e, time što ću iznijeti nekoliko ideja Mislim da u svjetlu kulture koja prevladava u eurokorpusu i političkom kapitalu e, koji ta struktura ima, ako e, pogledate e, koje su tih pet okvirnih zemalja, sada šest kada nam se pridruži Poljska, dakle kakve, se to, kakvi su to kapaciteti, resursi, koliko je to ljudi, mislim da imamo snažnu vjerodostojnost i nadam se da da bi Eurokorpus u operacijama koje vodi Europska unija mogao postati e, glavno zapovjedništvo europskih snaga, neki standard i jedini kao neka vrsta aršina. Ima cijeli niz misija koje mi možemo provoditi. Nedavno smo e, raspravljali o tome i NATO se ne može razmjestiti bilo gdje. Imamo e, Afrikom, to je koji obuhvaća e, američke interese u Africi, kada bi se oni htjeli razmjestiti u Africi, to bi bilo neprihvatljivo i zbog toga upravo je njihovo zapovjedništvo u Štutgartu. A NATO, po meni, niti nema namjere, a nema niti kapacitete da razmijeste svoje snage u Afriki, jer Africi, jer oni smatraju da je to područje izvan njihove interesne sfere. Dakle, gdje su daljnje opasnosti? Svi gledaju na istok, na Ukrajinu, ali mislim da mi kao e, Evropljani moramo gledati na istok, moramo držati istok na oku, naravno moramo surađivati sa baltičkim zemljama i sa Poljskom, ali, ali moramo također brižljivo paziti što se događa u Sahelu, u Sjevernoj Africi, zato što bi tamo moglo doći do jednakih problema kao i u Srednjoj Africi. Mislim da će to biti jedan od velikih izazova u budućnosti, dakle situaciju u Africi. Mi imamo ogroman potencijal, ali ne iskorištavamo ga do kraja. Dakle, imamo dovoljno osoblja, dovoljno opreme, ali što je s političkom voljom? dakle da vojnike razmjestimo na terenu ako e, hoćemo imati operaciju moramo imati vojnike koji će ići u tu misiju a o tome ne odlučuje eurokorpus znam da to može šokirati neke zemlje članice europske unije možemo zamisliti e, situaciju da kada bi do neke mjere NATO e, popustio e, svoju pozornost e, u Europi da bi Eurokorpus mogao tu preuzeti tu ulogu. Dakle, što ja hoću zaključiti, reći u zaključku? To, mi smo snaga koju trebate koristiti ili ćete ostati bez nje. Hvala. Gospodine generale, uistinu vam zahvaljujemo na ovom strukturalnom pregledu u pogledu zadataka, funkcija i zadaće Eurokorpsa i zahvaljujemo na vašoj otvorenosti. Mi to uistinu cijenimo. E, mislim da je za naš posao istinu jako važno da čujemo otvorene riječi nego nekakve zamršene diplomatske izraze. Mihael Gala prvi ima riječ. Hvala lijepa gospodine generale Büksenschmidt na vašim objašnjenjima i da koristite i ovu platformu da nas navedete na određeno razmišljanje, nešto što nije usklađeno sada sa svih 28 članica NATO ili Europske unije. I mislim da je tu ta jedna dodana vrijednost kako upravo ima ovakav jedan događaj. Mislim da nam je važno da nam objasnite koji potencijal Eurokorp ima i gdje bi moglo doći do korištenja te snage, ona ima određenu veličinu i institucionalno gledajući sa svojim glavnim stožerom u Strasburu možemo i Dakle, završiti možda sa svim tim političkim raspravama, bilo bi bitno da postoji politička želja. E, bitno je da i Eurokorp uistinu počne i djelovati. Naravno da može ispunjavati i ovaj klasični aspekt, e, a ne samo da se tako reći bavi sam sobom kroz različite vježbe i manevre. Ali iskustvo dolazi i iz upravo realnih realnog rada. Da li bi možda za sastanak na vrh e, u lipnju možda mogli razviti određene zahtjeve vezano za Eurokorp? Čisto pitanje, što bi bilo smisleno našim šefovima država preporučiti kada govorimo o Eurokorpu? To je jedno konkretno pitanje koje bih želio postaviti. A, inače se nadam da tijekom razvoja i razvijenja naše političke volje, a k tome spada i aktiviranje svih mogućnosti koje imamo u okviru novog ugovora, koji je dobro, koji baš nije tako nov, Lisabonski ugovor baš nije tako nov, ali da unutar tog okvira, recimo kad govorimo o toj permanent structured cooperation, da to zbilja mi aktiviramo i da kao posljedicu toga malo više uzmu u obzir Eurokorp i oni koji bi htjeli ići korak dalje. I onda tu, bi tu imali i dobili već jednu funkcionirajuću strukturu koju bi se onda mogli koristiti. Dakle, hvala vam što razmišljate prema naprijed, dajete određene poticaje onima koji donose političke odluke. Mi ne donosimo te političke odluke, ali mi kao parlament eh, mi možemo onima koji radi u eksekutivi predočiti određene prijedloge. Iz toga, osim ovo što ste vi rekli, uistinu bilo od koristi. Hvala vam lijepa. Ovaj dijalog eh, ali htjeli bismo da svi budu pokriveni. Dakle, uzet ćemo dva govornika, dva pitanja i onda možemo, možda možemo čuti odgovore. Gospodin Štetina, podpredsjednik, bi bio sljedeći na redu. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče, zahvaljujem što ste mi dali riječ. Poštovani generale, uistinu je čast imati vas danas ovdje. Imate prijevod, dobro. Drago mi je što ste ovdje, i vaša prezentacija je uistinu bila odlična. Predstavili ste nam Eurokorp, ali imam jedno pitanje. Ne tako davno predsjednik Porošenko, ukrajinski predsjednik u jednom od svojih govora, je pozvao međunarodnu zajednicu da pošalje mirovne snage u Ukrajinu. I dodatno tome je spominjao određene trupe Europske unije. Dakle, govorio je o policijskim snagama, europskim policijskim snagama. Naravno da je to sad stvar e, i pitanje političke odluke, ali ne postavljam ovo pitanje kao političar, već kao vojnik. Da li biste nam vi mogli reći, postoje li bilo kakve jedinice ovdje u Europi koje bi mogle odigrati tu ulogu mirovnih snaga u Ukrajini? To bi bilo moje pitanje. Hvala vam lijepa. Gospodine generale. Ah, merci beaucoup, Zahvaljujem. Evo ja ću najprije pokušati odgovoriti na prvo pitanje gospodina Gera. Da, u povijesti Eurokorpusa mi jesmo na neki način okrenuti prema NATO-u za sve misije koje su klasične prirode. Ali kada vidite raznolikost misija Eurokorpusa, počev od Kosova pa do Afganistana, vidite da uvijek radimo na misijama očuvanja mira sa e, različitim razinama intenziteta. A što se tiče vijeća, e, koji će se održati u šestom mjesecu. Ako bih imao priliku govoriti pred tim vijećem, ja bih zapravo zapitao znaju li što oni žele i je li moguće postići konsenzus i e, imati jednaku percepciju vitalnih interesa i prijetnji Europe kako bi Europa bila koherentnija i kako bi svi shvatili da sigurnost drugog predstavlja i e, osobnu sigurnost i naše kolege e, Italije i Španjolske se okreću prema e, jugu i pokušavaju se suočavati sa e, imigrantima koji dolaze iz Afrike, ali isto tako i iz drugih dijelova. To je problem koji se svi nas tiče, jer ti migranti koji sada dolaze na jug Europe će pronaći u određenom trenutku neki ki e, drugi put u Schengen zonu i predstavljat će problem za neku drugu zemlju možda zemlju koja se nalazi na sjeveru Europe. E, znamo svi za Lampeduzu i to je problem cijele Europe, to je problem Schengena. E, Poljska, Baltičke zemlje također su uključene u to i ako pogledamo E, također i gospodarski aspekt ovog pitanja. Znamo da će jednog, ili, jednog dana svaka zemlja Europske unije plaćati cijenu za e, loše suočavanje s ovim problemima. Zatim, što se tiče zajedničke obrambene politike, najprije moramo imati zajedničku viziju vitalnih interesa svih naših država, pojedinačno i e, vitalni interese Europske unije a taj vitalni interes Europske unije bi trebao manje ili više odgovarati vitalnim interesima svake zemlje članice pojedinačno. Naravno to moramo dobro izanalizirati na temelju zajedničkih instrumenata za analizu ovakvih e, podataka. A sada prelazim na drugi dio mog odgovora. Ja bih preporučio e, političarima da u svakom slučaju e, se zalažu za multinacionalno e, e, korištenje snaga i zajedničko korištenje e, resursa. Španjolska, Grčka, Italija imaju određena zapovjedništva za vojne korpuse koje sadrže vojne trupe. No međutim odlučili su da će svaka operacija u budućnosti biti multinacionalna i mislim da to trebamo tražiti od svih svih država članica Europske unije. Udružimo sredstva, udružimo resurse, e, pogotovo što su neke države članice zaista specijalizirane za određena područja i te zemlje članice mogu pomoći drugim zemljama članicama. Evo, na primjer, u Belgiji e, mi smo svjetski priznati kao specijalisti za deminiranje na moru. E, druge zemlje imaju neke neke e, druge specifičnosti, druge stručnjake i kada mi ujedinimo sve naše stručnjake i sve naše kapacitete pod zajedničkim e, okriljem, tako ćemo uspjeti. Dakle, moramo imati multinacionalne e, operacije koje će, u kojima ćemo ujediniti naša sredstva. Zašto govorimo o multinacionalnim operacijama? Kada imamo zapovjedništvo u kojem E, imamo ljude iz različitih država članica. To vam otvara mnoga vrata prema e, resursima svih tih zemalja i to nam omogućava također da ujedinimo naša iskustva i na kako bi se mogli boriti protiv izazova koji su pred svima nama. Dakle, udruživanje snaga je budućnost Europe. A treći dio mog odgovora se tiče takozvane stalne strukture. To nije moja obsesija, ali budući da po mom mišljenju imamo velik broj zapovjedništava e, i vojnih korpusa i budući da se proračuni e, država članica za obranu smanjuju u narednih 10 ili 15 godina možemo očekivati da će i NATO smanjiti e, doprinos e, obrani Europske unije, mislim da bi Eurokorpus mogao predstavljati stalno zapovjedništvo, odnosno stalni stožer za Europsku uniju u kojoj bi se mogle predviđati i analizirati buduće operacije. A sada ću odgovoriti na pitanje gospodina Štetine. Ukrajina je složen problem. Dugo smo e, govorili o Ukrajini samo o području na kojem treba održavati mir. I bili smo uvjereni da nikada više se nećemo suočiti sa konvencionalnim e, rizicima koje predstavljaju na primjer oklopna vozila i tako dalje. I to je razlog zbog kojeg su mnoge države članice, među kojima i Belgija, e, napustile e, taj dio vojske koji se bavi koji sadrži oklopna vozila i jednostavno smo e, se na neki način zatvorili u tu paradigmu budućih sukoba niskog intenziteta koji se temelje samo na E, održavanju mira i uspostavljanju mira. A sada vidimo da se ponovno suočavamo sa jednom stvarnom prijetnjom gdje imamo e, državu koja je spremna na mnogo toga, to je već dokazala, i koja e, predstavlja rizik cijelom zapadnom svijetu. I taj rizik mora biti shvaćen ozbiljno, a mi znamo da postoji instrument, politički instrument kojim se možemo koristiti. Vojnici e, i obrana također predstavljaju instrument kojeg mogu koristiti političari, ali e, samo ako ništa drugo ne funkcionira i mislim da svaka vrsta angažmana se treba razmotriti u ovoj krizi. Ja se iskreno nadam da će ova kriza se riješiti na diplomatski način, da neće biti e, krvoprolića i da ćemo e, spriječiti širenje sukoba na baltičke zemlje i e, to upravo mirovnim putem. To je moja želja. A što se tiče policijskih snaga, iskreno govoreći to nije u mojoj nadležnosti, ali jasno je da u određenim situacijama moramo na neki način prisiliti ljude na mir, a nakon toga trebamo raditi na obnovi i države i institucija i obnovi povjerenja ljudi u institucije i u e, političare. Trebamo zajemčiti zajamčiti sredstva koja će ljudima omogućiti e, suživot i moramo rješavati također e, nove potencijalne krize i raditi na obnovi cijele zemlje. Dakle, svi scenariji u ovom slučaju su e, scenariji koji su mogući, ali ono što sam htio reći je da se nadam da će ova kriza biti riješena diplomatskim putem, a ne putem oružja. Imamo još jednu danju listu. Gospodin Kan, gospodin Štrojevski, Nat i gospođa Sebalos. Međutim, zamolio bih vas da gospodinu generalu još date mogućnost da odgovori prije nego što prevoditelji odu na stanku za ručak. Dakle, molim vas budite kratki kako bi uistinu imali e, dijalog i gospodin Kan, izvolite, vi ste prvi na redu. Hvala, bit ću vrlo kratak. E, svjestan sam kratkoće s obzirom na vrijeme i zahvaljujem generalu na odličnom doprinosu i prezentaciji koji je iznio. Bilo je zanimljivo slušati ono što ste rekli vezano uz odnos između takozvanog soft power and hard power. I sad se postavlja pitanje sa ovim svijetom koji se tako brzo mijenja, koji se mijenja sve brže i brže. Gdje postaviti taj hard power? Dakle, postoje pritisci na proračune. Kako vidite odnos između proračuna opet sa ovim takozvanim soft powerom i hard powerom? Hvala lijepa. E, gospodin Stojevski je sljedeći, izvolite. Mm, gospodine predsjedavajući, generale, imam neka kratka pitanja. Prvo pitanje. Koja je proračunska perspektiva do 2020. za Eurokorp? Dakle, koji su planovi? Što se planiva kako bi se poboljšala proračunska situacija? Drugo pitanje, planirate li misije u Ukrajinu, bilo da se radi o savjetodavnim misijama ili o treningu i da li sudjelujete kao vojska na bilo koji način u europskim satelitskim sustavima. Znamo da europski satelitski sustavi su nešto što se razvija, Galileo i isto tako Kopernikus. Dakle, ovo jesu civilni sustavi, drugačiji su nego ruski, kineski ili američki e, sateliti, ali mislim da je to ipak vrlo važno. Mislim da bi i vojska trebala sudjelovati u ra takvom razvoju razvoju cjelokupnog sustava i zamolio bih e, gospodina Galera i druge iz tajništva i druge iz odbora mislim da tijekom naših sastanaka bi trebali i mi razgovarati o toj temi. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Gospodin Nat. Zahvaljujem generale ...Buchenschmidt. Mislim da ste potpuno u pravu u tome što ste rekli. Imamo velike strateške probleme u Sahelu. To se više radi jednom društvenom sukobu koji nije toliko vojni po samoj naravi. Svi koji poznaju Sahel znaju da se to već odijako ih deset godina. Ali problem da tu nemamo nikakav odgovor. Jedini odgovor koji imamo u Sahelu su Francuzi i njihove operacije. Isto tako Boka Harama nije baš u Sahelu, ali je usko povezano sa Sahelom. Isto tako Čad. Prvo sam bio u Maliju i tamo sam promatrao tu misiju treninga i čista slučajnost, tako mislim da tamo imamo išta što se zbiljam dobro odvija. Imamo trening u Maliju, a nemamo ni jednu, dakle, e, satnju koja bi bila operativna, da ne spominjemo uopće e, bojne ili nešto slično. Dakle, kad vidite vojsku malija kako se bori, potpuno su beskorisni. Svaki puta kad idu na teren jednostavno ih pometu, unište ih e, puno manje neprijateljske snage, nedostatno su opremljeni, čak ih uče da koriste oružje koje oni ni nemaju. Ne mogu vjerovati kad vidim tamo njemačku vojsku koja obučava malijske vojne snage da prelaze rijeku u pustinji. Tamo uopće nema rijeka u Maliju. Nema uopće Mm, <laughs> mogućnosti da se bilo kakve rijeke negdje u okolici prelaze jer e, Bogu hvala sve bilo kakve takve moguće prelaze i tako kontroliraju francuske snage. Dakle, za godinu dana nismo uspjeli stvoriti jednu operativnu jedinicu i to je stvarnost. Ne znam, mislim, sve to skupa uopće nema smisla, čini mi se. Gospođa Debajos Gomež. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Nisam baš shvatila poveznicu između Lampaduze i zemlje u, na sjeveru. Ja sam iz Švedske. Mi smo jedna od tih zemalja koja prima najveći broj izbjeglica u Europskoj uniji. Mi smo i svjesni situacije. E, na jugu, odnosno na sredozemljima. Pa baš ne shvaćam tu poveznicu. Možda jednostavno nisam to shvatila od početka. Ono što bih ja željela znati, nakon što sam čula generala, ono što ste rekli, ili koristite ili ćete izgubiti. Kako bi se Eurocorp mogao bolje koristiti? recimo unutar e, mirovnih misija UN-a, kako bi se podržale razne zemlje u Africi. Postoji li potreba za tako nečim? I da li biste vi to onda mogli učiniti? Kolegica Gomeš. Moje pitanje slijedi pitanje kolege Kana, dakle vezano uz hard power – Mislite li da trenutna situacija geostrateški gledajući situacija u Ukrajini je promijenila percepciju vezano uz nuklearno oružje, jer tu se spominju određeni proračuni država članica koje se koriste na nuklearno oružje, a ljudi misle da je to kontraproduktivno u osiguravanju bilo kakve sigurnosti. A drugo pitanje kad govorimo o ovom dakle obliku mirovnih snaga toj strukturi dakle Eurokorpa budući da Ukrajina upravo traži tako nešto vjerojatno to ovako malo jedna snažnija čvršća snaga koja je potrebnija u vidu tih mirovnih snaga jer bi onda se možda više tu mogli koristiti a ne gubiti ove sposobnosti koje imamo generale, kao što je to uvijek sa političarima, ne damo vam sredstva, ali želimo da nam odgovorite na sva vaša pitanja, pa evo izvolite, vi ste na redu, imate riječ. Hvala lijepa. Možda neću odgovoriti istim onim redoslijedom kojim su pitanja postavili, već ću možda početi od najlakšeg ka na težem. E, polski e, predstavnik je govorio o proračunu, no međutim proračun za obranu i proračun za Eurokorpus e, je dovoljan i za sad nismo čuli da će biti smanjen. Poljska će naravno morati doprinositi u tom proračunu jer Eurokorpus, jer Poljska će se pridružiti Eurokorpusu sa 100 ljudi i samim tim će ojačati naše prisustvo na e, sjeveroistoku Poljske i samim tim e, to će koštati e, poljske porezne obveznike. Ali što se tiče samog Eurokorpusa, mi za sad nismo čuli da će doći do bilo kakvog smanjenja proračuna. Isto tako nemamo nikakve misije obuke u Ukrajini za sad nije to predviđeno, to bi bilo dosta složeno. Moramo vidjeti kako bi to moglo biti moguće i za Europsku uniju ili za NATO. To je vrlo složeno pitanje, to za sad još nije na dnevnom redu i nažalost Putin uvijek ide korak ispred nas. A za sad, kao što sam rekao, dakle ova misija obuke nije na dnevnom redu, a što se tiče e, satelitskih instrumenta, satelitskih veza, ja nisam stručnjak za to pitanje. Mi imamo satelitske veze koje su e, nam na raspolaganju u Eurokorpusu, ali ne mogu vam e, ništa detaljnije o tome reći jer nisam stručnjak za to područje. Pitanje koje je postavio gospodine Naht. Moram se vratiti na moje iskustvo iz Demokratske republike Kongo i vratiti se na misiju EUTM u Maliju. Ne znam zbog čega svaki put e, zamišljamo da je potrebno samo šest mjeseci za obnovu neke države. Potrebno je 20 godina. Potrebna je jedna ili dvije generacije kako bi se zemlja obnovila i ponovo stala na noge. Potrebno je najmanje dvije generacije. Dakle, ne možemo očekivati od misije koja je trajala šest mjeseci, čak godinu ili godinu i po, e, da tom misijom postignemo željene rezultate. E, ja sam svjestan situacije u e, Maliju i u drugoj polovici ove godine ćemo imati misiju koja će ići tamo. Naš zapovjednik, njemački zapovjednik je zadužen za operacije na tom području. Radi se o vrlo pragmatičnoj osobi i on će sigurno zajamčiti da obuke koje se e, tamo nude e, vojsci Malija su zaista obuke koje odgovaraju njihovim stvarnim potrebama. Moramo biti E, realni i moramo znati da će obuka vojnih snaga Malija e, ovisiti o više argumenata i e, uvjeta vojska Malija mora biti dobro opremljena, ta oprema se mora održavati i također stručnost vojske se mora održavati. Nije bezvrijedno je obučavati nekoga bilo gdje u svijetu ako e, im ne želimo pružiti dugoročnu pomoć ponovno dakle nakon 5, 10, 15 ili 20 godina napraviti neku vrstu obuke. Drugi aspekt e, kojim se može jamčiti uspjeh neke misije to je da vojnici budu plaćeni. Ne znam kakva je situacija u Maliju, ali e, u bivšem belgijskom dijelu Konga e, vojnike su e, plaćali njih vojnici su plaćani putem jedne, jednog hijerarhijskog lanca. Dakle, to je novac koji je išao od ozgoka dolje i znate kako to na kraju bude. Na početku je čaša puna, na kraju je prazna kada dođe do tih vojnika. Mi smo u Kinshasi uspostavili misiju NSEC koja je radila na pitanju e, usklađivanja lanca E, plaćanja i taj lanac smo htjeli razvojiti od zapovjednog lanca, a to je pitanje koje je također problematično i u Maliju. I kao u svim afričkim zemljama, obitelj u e, životu vojnika predstavlja ogroman e, značaj i sve dok vojnik eh, ne pruža ono što je nužno svojoj obitelji, niti sebe ne smatra ispunjenim eh, vojnikom. A u vojsci moramo imati solidne, hrabre, patriotske vojnike, a to je sve nešto što, za što je potrebno dosta vremena i dosta sredstava. Sljedeće Pitanje koje je postavljeno vezano uz Lampeduzu, predstavnica Švedske je to pitanje postavila. Ja se nadam da grešim, ali moja pretpostavka je da će imigranti koji sada e, dolaze na jug Europske unije su imigranti e, koje kasnije više nećemo moći kontrolirati u određenom trenutku i E, imat ćemo na tisuće imigranata koji će dolaziti na naše obale u Kaleu. Imamo sada e, otprilike 800 imigranata. A znate da je Schengenski prostor otvoren prostor i svi ti imigranti će jednog dana se naći u svakoj od država članica. Ne možemo stalno imigrantima govoriti kao o ljudima koji su štetni za Europsku uniju. E, postoje mnogi ljudi među njima koji predstavljaju pravu dodatnu vrijednost za Europsku uniju, ali isto tako ne smijemo zaboraviti da su najčešće to ljudi koji žele e, pobjeći iz siromašnih zemalja i mi moramo imati europsku politiku za imigracije, a ne samo samo nacionalnu. Moramo na zajednički način upravljati svim tim imigrantima. Evo kao što je to slučaj na primjer u Kale u Francuskoj. E, to je ogroman problem za Francusku. A što se tiče ovog što sam malo čas rekao e, za Eurokorpus e, ili ga iskoristite ili će nestati. Ja ne vjerujem da je to instrument UN-a. Mislim da je Eurokorpus e, instrument kojeg treba koristiti Europska unija, ali ne samo za misije niskog intenziteta, već i za nešto i e, značajnije misije, kao na primjer misija Artemis iz 2003. godine. Ali, samo pod uvjetom da imamo politički mandat i ako raspolažemo sa svim e, nužnim snagama, E, onda možemo otići u neku zonu i stabilizirati je prije nego što izbije sukob. Problem e, Libije i Sahela je taj što smo djelovali prekasno. Ja mislim da najprije trebamo raditi na uzrocima, a ne samo posljedicama. E, posljedica je lampeduza, a e, uzroci su e, siromaštvo, su raznorazni vjerski ekstremizmi i tako dalje i to je ono na čemu trebamo raditi i tu su nam potrebna velika sredstva i tu se vraćam sad na ono o čemu sam govorio malo prije hard power ili soft power. Ponekad nemamo izbora, ponekad moramo E, snažno reagirati i koristiti oružje ono što je Francuska učinila u nekim afričkim zemljama kako bi se uspostavio e, red, to možemo nazvati ratom. To je zapravo bio rat. To su bile ratne operacije jer nije bilo načina da se djeluje na drugačiji način. Ali e, ponekad moramo znati da e, diplomatska rješenja jednostavno ne mogu funkcionirati, kao na primjer za Daješ. Ne možete vi pregovarati sa Daješom. E, s kim ćete pregovarati? Tu diplomacija ne može funkcionirati. Tu možemo samo e, koristiti oružje. Dakle, ponekad moramo vidjeti kako raspodijeliti tu veliku odnosno tešku moć ili laku moć, diplomacija ponekad nije prvi instrument kojeg trebamo koristiti. Nažalost, nažalost nekad moramo najprije e, čvrsto e, djelovati uz pomoć oružja i uz pomoć slanja vojnih trupa na teren, a naravno da to dovodi i do e, negativnih posljedica. Čini mi se da nisam odgovorio na jedno pitanje. Da, gospođa Gomeš je govorila o Ukrajini. Ja nisam nadležan za nuklearna pitanja, to je presloženo za mene i zaista ne želim detaljno govoriti o tome. Ono što se izmijenilo u percepciji e, zapadnih zemalja vezano uz Ukrajinu, i o tome sam kratko govorio malo čas, to je da sada više nismo u e, tom e, naivnom stanju svijesti. I sada znamo da ne možemo sukobe rješavati na taj način što ćemo slati operacije za održavanje, misije za održavanje mira. To jednostavno ne funkcionira. I znamo da je ovo ukrajinsko pitanje jako značajno jer je našim političkim liderima pomoglo da shvate da moramo imati instrumente na raspolaganju kako se ne bi našli u nepodnošljivoj situaciji gdje nećemo moći djelovati i gdje ćemo zaista ovisiti u potpunosti od NATO-a. A ako želimo postići neki, neku minimalnu e, stratešku autonomiju, onda moramo raditi na izradi svih tih instrumenata koji su Europi nužni. I dakle, kao što sam rekao malo čas, mislim da europske nacije su napokon shvatile da ne možemo imati samo tu naivnu viziju onoga što se treba učiniti u Ukrajini. Hvala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 E, htio bih se zahvaliti na tome što nam je dao ovaj vrlo realan e, stav jednog vojnika i mislim da je jako dobro da političari čuju neke stvari iz druge perspektive, da u ovaj slučaju sa vojne perspektive. Zahvaljujem vam se što ste došli. Ovo je kraj našeg sastanka i 16.3. opet ovdje u Briselu će biti naš sljedeći sastanak. Hvala vam lijepa.